novoj strategiji za dobrobit životinja 2016. do 2020. E, dolazi od odbora Agri za poljoprivredu i ruralni razvoj i sada pozdravljam povjerenika Andru Kajtisa. A za otvaranje večerašnje rasprave riječ dajem autoru pitanja, predsjedniku odbora Agri, zastupniku Sikerskom. Pet minuta, izvolite. dwa tysiące szesnaście dwa tysiące dwadzieścia pytania Odbor Agri želi bi postaviti pitanje o strategiji za zaštitu i dobrobit životinja između 2016. i 2020. Priopćenje komisije o ovoj temi Europski parlament je pozdravio zbog toga što se njime ocrtava jasan plan aktivnosti u području e, dobrobiti životinja unutar Europske unije kroz pet godina. Parlament je osobito bio zadovoljan zbog toga što je velik broj aspekata e, iz rezolucije parlamenta 2010. godine 5. svibnja bio odražen upravo i u ovoj strategiji. Dakle, parlament pozdravlja napredak i poziva komisiju da, da se pobrine da se rezultati e, ponude pravodobno kako bi se na ovome moglo nastaviti e, raditi. Dakle, komisija treba sastaviti novu strategiju za dobrobit životinja za razdoblje 2016. do 2020. kako bi se pobrinula da imamo kontinuitet sa dosada obavljenim poslom i kako bi se pobrinula da dođe do daljnjeg pozitivnog razvoja dobrobiti životinja. Hoće li strategija za dobrobit životinja koja dolazi od komisije uzeti u obzir prijedlog pojednostavljivanja zakonodavnog okvira e, što je bio i prijedlog parlamenta u rezoluciji 4.6.2012. o Europskoj strategiji za zaštitu i dobrobit životinja 2012-2015. Dakle, to je ključno pitanje odbora Agri i postoji još nekoliko pitanja koja bih volio razjasniti. Pitanje dobrobiti životinja je nešto što često raspravljamo na našem odboru i u kontekstu reforme zajedničke poljoprivredne politike. Neke mjere već su poduzete, a dobrobit životinja je važna zbog naših humanih vrijednosti I taj argument zapravo treba imati na umu i kada se bavimo pitanjem održivog razvoja. U poljoprivredi imamo visoke standarde, pokušavamo ih održati visokima, iako to ne čini naše proizvode na globalnom tržištu. Dakle, to je još jedna točka koja je uključena u izvješće Europskog parlamenta i kroz ovo se želimo pobrinuti da naši standardi postanu globalni standardi. Naravno, postoje i određene prepreke, a osobito nas brine pitanje uvoza proizvoda iz trećih zemalja koji nemaju takve visoke standarde. Ovim problemom se bavimo u velikom broju izvješća i time smo se pozabavili iz cijelog niza različitih perspektiva. Razmotrili smo pitanje dobrobiti životinja i u kontekstu uzgoja životinja i u kontekstu uza izvoza unutar i van Europske unije. Isto tako, razmotrili smo i životinje koje se uzgaju na poljoprivrednim imanjima i to na onima gdje već postoje određeni standardi za uzgoj. A isto tako postoji i veliko pitanje e, veterinarskih lijekova. Dakle, procesi odobrenja za lijekove su vrlo složeni i unutar Europske unije e, potrebno ih ispunjavati kako za humanu tako i za veterinarsku medicinu. A isto tako postoje i važna pitanja koja se tiču prehrambene industrije, konkretno upotreba antibiotika i hormona kod životinja koje se koriste za ljudsku prehranu. Postoje dakle cijeli niz područja gdje možemo postaviti pitanje da li se poštiva, poštuje dobrobit životinja, a mnogi eksperimenti koji se na životinjama vrše naravno da nisu u njihovom najboljem interesu. Hvala vam. Prvenik Andrukaitis. President, honorable members, animal... Poštovani zastupnici, dobrobit životinja je važno pitanje blisko milijunima europskih građana. I ja dijelim brigu mnogih europljena, europljena što se tiče pravilnog ponašanja prema životinjama. Strategija za dobrobit životinja koju usvojila Europska komisija 2012. još uvijek vrijedi. Prioritet komisije je da se dovrši na provedbi ove strategije i da se nastavi raditi na osnaživanju i poboljšavanju postojećih odredbi, da se poboljša dijalog i da se pronađu načini da se u našim međunarodnim aktivnostima snažnije zastupa pitanje dobrobiti životinja. Europska unija na raspolaganju ima vrlo složen niz pravila koje se bave dobrobiti životinja i uključuje cijeli niz vrsta, peradi i drugih i cijeli niz aktivnosti, transporta, klanja i isto tako različiti proizvodi poput proizvodi proizvoda od tuljena ili hrane za pse i mačke. No moramo stvoriti prioritet kada se radi o provedbi tih pravila. Naše napore moramo sredotočiti na borbu protiv najproširenijih nepridržavanja pravila i tu planiram raditi na poboljšanju sukladnosti što se tiče e, lobljenja repova slinja i usvajanja smjernica o dobrobiti svinja kao što je predviđeno u našoj strategiji za dobrobit životinja. Također iščekujem ishod e, pilota o najboljim praksama u transportu životinja, koji također ima podršku parlamenta. Projekt traje kroz tri godine, od 2015. do 2018. No, što se tiče revidiranja zakonodavstva Europske unije službenim kontrolama, tu imamo velik potencijal da se poboljša provođenje zahtjeva za dobrobit životinja. Primjerice, uspostavljanje referentnih centara na europskoj razini za dobrobit životinja. Što se tiče dijaloga dionika, želio bih da dođe do širokog dijaloga svih dionika koji se bave pitanjem dobrobiti životinja. Također planiram nastaviti raditi na promicanju toga i provjeriti da li u zajednici postoji interes za ovakvim aktivnostima. Na temelju toga, naime, mogli bismo zaključiti kako u budućnosti možemo strukturirati ovaj dijalog. A što se međunarodnih aktivnosti tiče, briga građana Europske unije e, o ponašanju prema životinjama ne zostavlja se na granicama. I to s pravom. Moramo nastaviti promicati naš pristup diljem svijeta kako bi se zaštitila konkurentnost naše industrije uzgoja životinja koja već mnogo radi na tim pitanjima kroz proteklih nekoliko godina. Takav rad nam može pomoći da zadržimo visoke standarde unutar Europske unije usprkos pritisku koji dolazi kroz globalizaciju. Zajedno sa kolegama odgovornima za trgovinu i poljoprivredu pronaći ćemo načine kako bi se pitanje dobrobiti životinja moglo učiniti značajnijim na globalnoj razini. Proizvodnja životinja mora iskoristiti svoj vodeći položaj na svjetskoj pozornici kako bi nastavila raditi na pitanjima dobrobiti životinja i zahtijevala drugih tržišta etičku proizvodnju hrane. Trenutno procjenjujemo daljne korake ove strategije i želim vas obavijestiti da će komisija 2016. započeti sa novom anketom Eurobarometra o dobrobiti životinja, što će biti kvalitetan izvor informacija, osobito u području razine svijesti i informiranosti potrošača i to ćemo procijeniti u nadolazećim koracima nakon što ta anketa Eurobarometra bude analizirana. Hvala. Thank you, Commissioner. Hvala vam. Mm, riječ ima zastupnik mislim da nije u vijećnici. Dakle, idemo na idućeg govornika, zastupnik De Castro, jedna minuta. Presidente, komisario, onorevoli kolegi. Poštovani kolege, gospodine povjereniče, odbora gdje je više puta isticao ovu problematiku, dakle dobrobit zaštite životinja koja je u Europi na najvišoj razini. Strategija 2012. do 15. dolazi do kraja i sada tražimo od komisije da nam kaže razmišlja li o novoj strategiji ovakve vrste. Međutim, prije nego što zatražimo nove propise, zanima me što to iz trenutne strategije nije primijenjeno i postoji li još uvijek nešto što možemo učiniti e, radi potpune primjene ove trenutne strategije. Također želim dodati da u trenutku kada tražimo sve stroža pravila za naše uzgajivače, a da se ne brinemo za reciprocitet, da tada možda možemo penalizirati vlastiti proizvodni sustav i delokalizirati određena uzgoj izvan Europe. Na taj način ćemo naštetiti tim istim životinjama. Hvala lijepa. Hvala vam. Zastupnik Nikolson, izvolite. Hvala vam. Dobrobit e, životinja je nešto čemu bi se trebalo povoditi na osnovu e, znanosti i podataka iz proizvodnje. Ne bismo se trebali povoditi za javnim mnjenjem i pretpostavkama. Najbolji ishodi vezani uz dobrobit životinja jesu imati ostvarive strategije. Moramo također vidjeti koje su praktične implikacije za proizvođače i voditi račun o neželjenim posljedicama koje mogu imati negativan utjecaj na dobrobit životinja. Postoje implikacije vezane uz zdravlje svinja te davanje lijekova ovim životinjama. To je u nekim slučajima dovelo i do širenja bolesti. Naravno moramo misliti na potrošače. Međutim, proizvođači iz zone iz koje ja dolazim u Ujedinjenom kraljevstvu, oni su u najvišoj mogućoj mjeri primjenjivali od zabrane koje su bile na snazi, a to nisu činili i svi i to je onda dovelo do njihove otežane situacije kada je riječ o tržišnoj utakmici. Također ne možemo dozvoliti u trgovinskim e, pregovorima da uvoznici iz trećih zemalja imaju prednost e, nad našim e, proizvođačima. Imamo problema i sa određenim bolestima koje se pojavljuju kod e, stoke i to dovodi do, i do izražavanja negativnog javnog mnjenja. Moramo vidjeti e, kako implementirati potrebne mjere i onda ćemo postići ono što želimo. Hvala vam, zastupnik Federle. Talman. Eh, Hvala vam. Prije svega moram reći da mi je drago što raspravljamo o ovoj temi. Mnogi ovdje prepoznaju rukopis odbora Agri. Upravo to je razlog eh, što postoji velika podrška ovom pitanju. Drago mi je što je vječnica danas odlučila prirediti i rezoluciju na ovu temu. Također želim zahvaliti povjereniku Andriju Kajtisu što se zalaže za pronalaženje novih rješenja za budućnost. Slažem se sa kolegama koji su govorili prije mene, htio bih dati ocjenu onoga što se već nalazi u postojećoj strategiji, a potom svi zajedno u vječnici moramo elaborirati novu strategiju za budućnost. Jer, kao što je i rečeno, važno je imati uravnotežen paket mjera, te je važno na tome raditi zajedno, dakle zajedno sa europskim uzgajivačima, a ne protiv njih. To je osnova za naše postupanje. Također, unutar strategije htio bih vidjeti jednu širu perspektivu i širi spektar raspoloživih instrumenata. To bi nam možda moglo pomoći da dođemo o zajedničkom zakonodavstvu vezano uz dobrobit životinja. Govorimo o zajedničkoj poljoprivrednoj politici, o zajedničkom tržištu, pa i na sve to utječu i dalje nacionalni propisi zato što se direktive primaju u različitim vremenskim razmacima. Dakle, imamo u Švedskoj jednu direktivu o kojoj se mnogo govori, a za njenu primjenu je bilo potrebno čak deset godina. Imamo također jedan studij švedskih e, sveučilišta po kojem smo vidjeli da je samo e, osam zemalja primijenilo potpunu primjenu ove direktive. Kada je riječ o dobrobiti životinja. Vidimo da se u proizvodnju koristi ogromna količina antibiotika i tek moramo vidjeti koji bi bili učinci po naše zdravlje. Zato mislim da moramo imati bolja pravila i nadam se da će se postići sporazum po ovom pitanju, zato što moramo poboljšati unutarnje tržište, a također e, moramo se pobrinuti za dobrobit životinja. Hvala lijepo, zastupnica Hazekamp. Hvala vam. Ogromna je bol koju nanosimo životinjama i sa novom strategijom mogli bismo to promijeniti. Imamo bazu za to u Lisabonskom ugovoru koji veli da su životinje svjesna bića i to moramo poštovati. Međutim, koja je svrha toga ukoliko komisija ništa ne poduzme, tek se evo uzdaje u e, snage prisutne na tržištu. Imamo situaciju da Europa štiti borbu s bikovima, imamo i situacije u kojima je moguće da se e, životinje maltretiraju bez ikakvih posljedica. Vidimo i kakva je situacija sa prijevozom e, stoke na našem teritoriju. Također tu je i nasilno hranjenje životinja u postupku dobivanja fogra. E, mislim da bi se komisija trebala pozabaviti ovom groznom situacijom i nije nam zato potrebna nijedna nova studija Eurobarometra da nam to kaže. Prošlog tjedna komisija je e, objavila nevladinim organizacijama da neće donijeti novu strategiju na ovu temu. Dakle, to se dogodilo prije rasprave na ovu temu. Ja se nadam da to nije istina. Komisija mora pokazati da ima poštovanje za e, velik broj e, zastupnika koji se zalažu za zaštitu životinja. Hvala vam zastupnik Des nam se upravo pridružio, te ćemo mu dati riječ na dvije minute. Izvolite. Hvala vam. Uvaženi kolege, prije svega se ispričavam jer evo danas sam e, u praktičnom smislu shvatio što znači otvorene granice. Danas e, su mi trebala dva sata da bih došao do Francuske. Evo, bratit ću vam se u ime EPP-a i nadam se da možemo računati na to da će se donijeti nove strategije koje se bave dobrobiti životinja. Kao poljoprivrednici, kao uzgajivači znamo da je dobrobit životinja temeljni prioritet zdrave životinje, životinje koje su dobro uzgojene, mogu dati dobre rezultate. Ne želimo da se zaštita životinja i za njihova dobrobit odnosi samo na jedan dio životinja koje su u našoj neposrednoj okolini. Moramo voditi računa također i da ne pretjerujemo. To bi moglo dovesti do izmještanja proizvodnje na taj način ne bismo baš ništa postignuli. Od 1960. pa do 2008. rast proizvodnje je bio oko 60%, a u azijskim zemljama više od 300%. Dakle, ukoliko govorimo o propisima, vrlo strogim propisima, one neće ničemu služiti u smislu zaštite dobrobiti životinje. Zato moramo u prvom planu dakle imati dobrobit životinja, ali također biti realistični ukoliko želimo zadržati proizvodnju na našem teritoriju. Ne smijemo na ovaj način naštetiti malim proizvođačima. Sve e, stroži propisi dovode do zatvaranja malih gospodarstava. Oni su prvi koji su pogođeni. Koliko bismo doista htjeli nametnuti uz nekakve e, zabrane, tada bi to moglo dovesti do zatvaranja brojnih malih gospodarstava i nadam se da do toga neće doći i da će se pronaći rješenje. Hvala vam, e, zastupnik Taylor. Hvala. Ova rezolucija je plod rada radne skupine koje sam ja pod predsjednik. Mi pozdravljamo ovu, e, ovaj popis vezano uz postojeću strategiju, dakle 9 od 19 akcija se do sad e, provelo od strane komisije i zato bi svaka nova strategija trebala tražiti jasno i sveobuhvatno stvaranje okvirnog zakonodavstva kojim će se poboljšati dobrobit životinja. Brine nas da kada neki govore o pojednostavljivanju propisa, da će to dovesti do razvodnjavanja istih. Ono što nam je pak potrebno je bolja provedba. Ima jako puno prijedloga rezolucije kojima bismo mogli prokomentirati, međutim, Posebno je važno e, reći da životinje osjećaju i da trebamo zabraniti na teritoriju Europske unije zlostavljanje životinja. I konačno, valja revidirati pravila vezana uz transport životinja. Dobrobit životinja je uvijek u žiži interesa e, građana u mojoj izbornoj jedinici. Ljudima je stalo do ovih pitanja, stalo im je do zaštite životinje, dobrobiti životinja i očekuju od parlamenta da to učini. Hvala lijepa, zastupnik Agnju. Hvala. Kada govorimo o dobrobiti životinja u Europi vidimo doista sukob kultura zato što na sredozemlju i dalje misle da je, da je dobro gledati borbe bikova. Pa dobro, možete reći da se treba povinovati lokalnim običajima. Međutim, nažalost, britanski porezni obveznici plaćaju tu aktivnost, dakle doprinuse tome zato što plaćaju dakle e, teren e, na koji se održavaju ove borbe. Koliko ja znam, do sad nismo imali propise u kojima se kaže novac britanskih poreznih obveznika se ne smije koristiti za to. Želim vas upozoriti da nam dolazi uskoro referendum u Velikoj Britaniji vezano uz naše članstvo u Europskoj uniji i ljudi će se zasigurno uključiti u ovaj referendum kada se spomene financiranje ovakvih aktivnosti. Ono što me zabrinjava, kada je riječ o borbama pasa, zanima me na koji način su ubijeni, na koji način ih se zakapa, da li ih se kremira, a to možda brine one koje brinu klimatske promjene da li ih se baca negdje sa klaoničkim otpadom ili se pak e, nalaze u hrani za neke druge životinje, pa ništa me ne bi čudilo s obzirom na ono što sve vidimo. Međutim, te psi o kojima govorim su često bolesni, imaju bjesnoću, netko drugi bi to mogao dobiti i to bi moglo doći do Britanije jer su granice otvorene. Pa evo, ko je bolji razlog za zatvaranje granica nego što je bjesnoća? Hvala vam na tri minute za stupni. Bilde. Strategija o dobrobiti životinja e, za razdoblje 2016. godine e, sada istječe i drago mi je da je onda to e, pitanje stavljeno na dnevni red. E, članak 13 ugovora o funkcioniranju Europske unije e, govori o, o tome da je potrebno imati na umu i dobrobit e, životinja mislim da trebamo u svakom slučaju ići korak dalje i ukloniti sve nedosljednosti odnosno nejasnoće u pogledu značenja tog pojma mislim da TTIP također predstavlja određenu e, prijetnju, ne samo u pogledu dobrobiti životinja, već i ljudi. E, u svakom slučaju to je prijetnja iz različite regije u Francuskoj. Žao mi je e, što inicijative građanja vezane uz vivisekciju nije nešto što je popratila i komisija. Želimo rezultate um, eksperimenata um, na životinjama uh, koji će dakle naknadno biti zamijenjeni uh, dobrim alternativama. Ono što je ključno i na početku je da se um, uvede obvezno označavanje mesnih proizvoda i isto tako e, bitno je obvezno omamljivanje e, životinja e, prije klanja. S druge strane, posebno se treba bolje boriti protiv krijumčarenja životinja, prije svega slonovače. Potrebno je uvesti takve sankcije koje će odvraćati počinitelja od ponavljanja takvih dijela potrebno je dobro upravljanje e, psima i mačkama lutalicama. Hvala. Hvala. Dvije minute, zastupnica Kostinger. Hvala. Gospodine povjereniče, uvaženi zastupnici. I meni je drago što danas raspravljamo o strategiji za dobrobit životinja koja je trenutno na snazi zato što je važno da se dobrobit životinja ne zaustavi na granicama, već e, da bude predmet e, harmonizirane prakse unutar Evropske unije. Kako za same životinje, tako i za zaštitu proizvođača. Ja dolazim iz Austrije i mi smo donijeli zavidne propise kada je riječ o dobrobiti životinja. Naprimjer, kada je riječ o prijevozu živih e, životinja i e, vršimo dosta stroge kontrole s tim u vezi. Mi smo jedna od e, zemalja koja se najviše angažira u ovim pitanjima i zato se pridružujem onim, onim, onome što su rekli moji prethodni kolege. Moramo voditi računa o onome što je moguće učiniti na razini proizvodnje. Nakako tu su pletene i treće zemlje. Kada je riječ o trgovinskim politikama, moramo voditi računa o tome koji su propisi kada je riječ o proizvodima dobivenim od životinja koji se uvoze. U tim slučajevima uvoze se e, neki proizvodi i to po dosta nižim cijenama jer se propisi ne, ne poštuju i to ne možemo više tolerirati. Zato tražim odnosno pitam je li moguće još više se založiti za dobrobit e, životinja od strane svih nas. Dakle, nemojmo se ograničiti e, samo na ovakve rasprave, već informirajmo potrošače i proizvođače i o troškovima koji su vezani uz ovu strategiju. Također moramo podržati i provedbu, provedba mora uslijediti. To dugujemo svojim potrošačima i proizvođačima. Hvala vam, zastupnik Kofod. Hvala, gospođo predsjedavajuća. E, povjereniče, rado govorimo o dobrobiti životinja i činimo to redovito, ali malo toga se zapravo čini. Trebamo se pobrinuti da naše životinje žive bez boli, sigurno i da im je život kvalitetan strategija o dobrobiti životinja treba promicati sve to. Ali što se zapravo događa? Stalno se krše e, odredbe europskog zakonodavstva o dobrobiti životinja. Primjerice, u Danskoj 99% e, odojaka određuju im se repovi. Pa postavljam pitanje, kada će se nešto poduzeti prema zemljama koje sustavno krše odredbe europskog zakonodavstva. Što je s odredbama koje se odnose na prijevoz životinja? Kada će se one implementirati? Hoće li to biti jasno navedeno u strategiji, ako neće, mislim da bi to trebala, to bi bila e, sramota. Sljedeći gospodin e, Vojček Hovski, imate minutu i pol. Hvala gospođo predsjedavajuća. Tijekom glasanja o dnevnom redu, jedan od kolega rekao je da imamo problema s terorizmom u Europi, pa nije dobro, dobar trenutak da se usvoja rezolucija o strategiji o dobrobiti životinja. E, borba protiv terorizma ili e, borba za dobrobit životinja. To je postavljeno kao opozicija, kao da je jedna alternativa drugome, a to je lažna opozicija. E, ovo je nešto što je dio europskog nasljeđa. Možemo biti e, ponosni što su naši standardi dobrobiti životinja jedni od najviših u svijetu. Većina europskih građana žele da se nastavi s e, postupkom poboljšanja tih standarda. Europski građani razumiju značenje pojma dobrobit životinja i zaštita životinja. Razumiju koliko je to važno za našu humanost, za naše našu čovječnost u 21. E, stoljeća. Naša strategija za razdoblje od 2016. do 2020. godine, odnosno njezino neusvajanje, E, se može interpretirati kao loš signal da Europska e, komisija, odnosno Unija, ne želi nastaviti promicati takvu politiku. To je loš signal za javno mijenje. Stoga pozivamo Europsku uniju da pripremi novu europsku strategiju za dobrobit životinja. Gandhi je rekao je da veličina naroda i moralni napredak tih naroda može se ocijeniti prema načinu na koji postupaju prema životinjama. E, mislim da e, je to poruka koju, koju možemo primijeniti u ovom kontekstu. Hvala, gospodin Jakovčić. Imate minutu i pol. Gospođo predsjedavajuća, kada govorimo o politici i dobrobiti životinja moramo poći od toga da te životinje imaju svoje osjećaje, osjećaju bol ili sreću,

transportu i nažalost često i kloniranju. Ono, ono što želim naglasiti svakako je činjenica da nam je potrebna nova strategija ali ta nova strategija bi trebala imati i uzeti u obzir i naš odnos prema divljim životinjama kao što je na primjer korištenje divljih životinja u cirkusima ili kao što je nažalost često i trgovina na način na koji to nije primjereno. također trebala bi uzeti u obzir i činjenicu da domaće životinje pogotovo psi i mačke često nisu tretirane na odgovarajući način i trebali bi i kada govorimo o azilima za te životinje uzeti u obzir njihovu dobrobit. zato očekujemo od komisije da nakon što praktički ove godine ističe strategija koju je komisija svojedobno ponudila treba nam nova strategija do. two thousand and twenty godine i željno očekujemo tu strategiju na našem stolu. Hvala, e, gospodin Ek. Imate minutu i pol. E, hvala, gospođo predsjedavajuća. U Lisabonskom ugovoru Europska unija je preuzela obvezu uzeti u obzir osjećaje životinja i njihovu osjetljivost. E, I to u klaonicama tijekom prijevoza i tako dalje. Životinje u tim uvjetima pate. Tisuće životinja na taj način e, umiru i e, sadašnja pravila se ne primjenjuju u praksi i dalje ne postoje propisi koji se odnose na to kunića. Ova strategija koja će isteći ove godine nije primijenjena na odgovarajući način, barem polovina njezinih odredbi. Primjerice, trebamo odustati od uzgajanja kokoši, a isto tako trebamo zabraniti živo, testiranje na životinjama, e, trebamo isto tako omamljivati životinje prije klanja i tako dalje. Mislim da nije prihvatljivo odgađati uvođenje nove strategije. Naši građani ne žele više čekati. Kad razmišljam o životu životinja, moram reći da ne mogu više podnijeti njihovu bol. I mislim da ne smijemo biti e, supočinitelji. E, trebamo pokazati kičmu i na neki način e, učiniti ono što od nas očekuju građani. E, Gospodine, da li prihvaćate plavi karton od gospodina Desa? Da, izvolite. Imate 30 sekundi. Gospodine Ek, imam za vas pitanje. Kako možete objasniti način postupanja članova vaše stranke i vlade? Naime, tu se nalaze najveće farme. Tamo su komunisti vladali e, 40 godina. Dakle, takvi problemi postoje puno više e, kod vas nego kod nas. Objasnite to. Kapital ide putem manjeg otpora. U istočnoj Njemačkoj e, postala je takva mogućnost. Ali sjetite se, molim vas, od kuda su došli ulagači. Primjerice, mnogi od njih došli su iz Nizozemske, uzmite i to u obzir. To je nešto što nema nikakve veze s ovom strankom. Niti je to na ikoji način povezano s današnjom temom, a to je strategija dobrobiti životinja. Hvala, e, gospodin Giron je sljedeći. E, hvala, gospođo predsjedavajuća. Gospodine povjereniče, strategija za razdoblje od 2012. do 2015. godine izadrila je različite rezultate. Čini se da komisija ne predlaže za razdoblje od 2016. do 2020. godine novu strategiju. To je potpuno nerazumljivo s obzirom da vaša komisija pregovara o TTIP-u, a znamo da TTIP pokriva intenzivni e, uzgoj, a mi e, ne namjeravamo regulirati to važno pitanje. Dakle, uvjeti u kojima se životinje uzgajaju su neprihvatljivi to je nešto što se ne smije tolerirati u Europi. To je nešto što je uvezeno u Europu i to je potrebno e, zabraniti. Gospodine povjereniče, E, građani imaju pravo pitati se da li se brane e, pravo, prava velikih e, kompanija ili ljudsko zdravlje i zdravlje životinja. Hvala, gospodin Culo i sljedeći. Grazie, Nel trattato del funzionamento... Hvala vam. Ugovor o funkcioniranju Europske unije u članku 13, već smo se na to prije podsjetili, Spominje se dobrobit e, životinja. Moramo ih poštovati i zaštititi jer su je riječ o bićima koji osjećaju bol. E, sada vrlo često zanemarujemo taj pristup zato što smo po meni licemjerni, zato što imamo velik broj ustupaka. Licemjerni smo zbog znanstvenih razloga kada tisuće životinja izlažemo uzaludnim testiranjima, to nam veli i sama znanost. Licemjerni smo i zbog e, kulturnih e, referenci, mislim prije svega na životinje u cirkusima. Životinje su izložene patnji, žive živote koji nisu nimalo prirodni. Licemjerni smo i zbog vjerskih razloga. Imamo vjerske načine e, klanja propisane u nekim religijama. To izlaže životinje nepotrebnoj patnji. I zato, gospodine povjereniče, nadam se da će nova strategija koja je potrebna staviti u centar svog djelovanja dobrobit životinja jer su je riječ o bićima koja osjećaju. Hvala lijepa, zastupnik Buda. Hvala gospođo predsjedavajuća, povjereniče, dame i gospodo. Zdravlje svih nas sve više ovisi o zdravlju životinja koje jedemo, to je blisko vezano s pitanjem dobrobiti životinja, a ona ovisi naravno o načinu na koji se hrani i e, drži. Stoga pozdravljamo napore komisije e, koji idu u tom smjenu, smjeru u proteklih godina. Mislimo da je te napore potrebno dodatno pospješiti. Trebamo se pobrinuti da u ovom području e, postoji konstantna komunikacija kako bismo znali koje su e, potrebe poljoprivrednika i građana kako bi se uspostavila ravnoteža između njih, kako bi svaka e, strana imala zajamčenu zaštitu svojih prava. Komisija se treba usmjeriti na usvajanje pojednostavljenog i djelotvornog zakonodavstva u ovom području, ali isto tako treba zajamčiti e, praćenje provedbe tog zakonodavstva državama članicama, jer u tom području postoje brojni nedostaci. Danas postoji niz neravnoteža u hranidbenom e, odnosno lancu hrane i to je nešto što šteti poljoprivrednicima. E, proizvođači se bore s birokracijom i mislim da im ne bismo trebali otežavati dodatno život. Upravo suprotno, mislimo da oni poljoprivrednici koji su e, ponijeli teret odgovornosti u ovom području bi trebali uživati u stabilnosti i predvidivosti svojih investicija, a također trebaju uživati u istim pravilima igre na međunarodnom tržištu e, i trebaju imati bolju podršku europskih fondova za e, ruralni razvoj kao i za istraživanje u inovativnih i modernih rješenja bi se e, poboljšala dobrobit životinja, kako bi se poboljšala i kvaliteta hrane kojom se hrane životinje. Gospođa Meci. Životinje poput nas osjećaju patnju i bol. Teško mi je razumjeti kako ljudi mogu loše postupati s tim e, nezaštićenim stvorenjima. No mnogi ljudi drže da su životinje tu kako bi se izvukla koristi e, od njih da bi za, za hranu, za lov i tako dalje. Životinje treba e, s njima postupati s e, dostojanstvom i poštovanjem. Njihov, naša je dužnost braniti one koji nemaju glas. Sadašnja strategija istječe ove godine i samim time potičem komisiju da bez odlaganja e, provede još uvijek neprovedene odredbe ove strategije, te da uvede novu strategiju koja će biti korisna za životinje i za sve one koji ih poštuju. Dokažimo da smo doista civilizirani, te zaštitimo životinje koje trebaju našu E, zaštitu jer one vrlo često e, pružaju veću ljubav nego e, ljudi. Gospođa Gerling, hvala. Provedba sadašnje strategije je ključna za poboljšanje dobrobiti životinja. To je nešto što je bitno i za uspjeh europske poljoprivrede. Trebamo nastaviti podržavati proizvodnju mesa i ne bismo trebali Eh, na neki način uništavati eh, biznis poljoprivredni poljoprivrednicima. To ne znači do da nije potrebno dodatne eh, kontrole. Da pače, potrebno je pospješiti način, pospješiti, povećati standarde. no mnoge stvari mogu se riješiti na razini država članica. Brojni e, zastupnici su rekli da se puno govori o dobrobiti životinja, a malo se djeluje. To nije točno. Naši standardi su najviši na svijetu. Ne možemo se stalno podcjenjivati, samo se trebamo pobrinuti da se ta e, pravila i provode u državama članicama. Hvala. Gospodin Teri Cabros ima jednu minutu. Hvala, gospođo predsjedavajuća. nova strategija za dobrobit životinja bi trebala uključivati i temeljnu ideju koja se odnosi na zaštitu i dobrobit životinja. To je ideja e, filozofsko i etičko načelo koju često ne spominjemo, a radi se o tome da trebamo zaštititi životinje zato što imaju prava Naravno, sukladno e, korelaciji između prava i obveza e, trebamo e, priznati da one imaju prava, a da mi imamo obvezu zaštititi to pravo. To je nešto što treba navesti u tom dokumentu, jer je to osnova za izradu nove strategije. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Hvala. Sljedeći, sljedeća gospođa Šrajar Perek. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Govorimo, govorimo o nastavku strategije o dobrobiti životinja. Direktive i uredbe trebaju se provoditi na adekvatan način i već postojeći instrumenti se trebaju provoditi Mnogi govornici rekli su da je nešto potrebno napraviti, da, je, da su u Europi uvedena određena pravila i da su poljoprivrednici ih počeli provoditi. Međutim, to je e, dovelo do većih e, troškova koje potrošači nisu spremni platiti i to je dovelo do određene krize jer um, vrlo često nove strategije donose i, nove strože, još strože uvjete za poljoprivrednike, a mislim da to nije poželjno u ovoj fazi. Mi zapravo trebamo misliti i na e, dobrobit ljudi. dakle, imamo, živo, imamo ljude, djecu, žene bez grijanja, a istovremeno pokušavamo poboljšati životne uvjete životinja ljudi spavaju u snijegu, na hladnoći, jer nemamo smještaj za izbjeglice, a s druge strane životinje moraju imati e, grijanje i e, svjetlo i različite druge stvari. Ne bismo li trebali razmisliti o tome? Trebamo pomoći ljudima i treba pronaći rješenje za stvarne krize u Europi, a to je kriza azila i trebamo uvesti e, prikladan e, pristup u borbi protiv isis i terorizma. Iako sam se uvijek borila za e, dobrobit životinja, to je nešto što ne smijemo izgubiti iz vida. Imate dva plava kartona, ali jedan od kolega je već govorio u raspravi, ali hoćete li prihvatiti pitanje gospodina Jara? gospodine Jar, imate 30 sekundi. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Gospođa je dobro opisala situaciju i stanje poljoprivrede. I mislim da trebamo razmisliti o zaštiti e, kućnih ljubimaca i domaćih životinja. Ali čak i u toj sferi životinje pate. Ne mislite li da se Europski parlament i time treba baviti? Da, to je važno pitanje. Često smo istupali u nizozemskoj upravo po tom pitanju, jer mislimo da je to potrebno. Mislim da svi sektori i sve životinje trebaju biti obuhvaćene ovom strategijom. Dobro, e, gospođa Aguilera je sljedeća, imate jednu minutu. Zahvaljujem, gospođo predsjednice, povjereniče. La segunda estrategia sobre bienestar animal, que concluye a final... Naglasila bih da ovime završavamo sa strategijom za dobrobiti životinja od 2012. do 2015. Dakle, znamo koji je bio cilj te strategije, no mene zanima koji su rezultati. Ukoliko oni nisu zadovoljavajući, moramo pronaći sveobuhvatni pristup za usklađivanje unutar zadnjičkog okvira za dobrobit životinja. To smatram da bi bio dobar rezultat. Dakle, zanima me što je postignuto do sada i e, radujemo se tome što ćete nam predočiti rezultate uz drugu strategiju i mene također zanima što misle europski građani, kakvi će biti rezultati Eurobarometra, kako bismo svi znali koji je stav građana i da li bi oni bili spremni platiti više za veću razinu dobrobiti životinja. Također, nakon takve procjene postignutog moramo provjeriti da li naše zakonodavstvo se provodi na jednoobrazan način, a moramo to imati i u smislu pregovora s trećim zemljama gdje moramo biti malo zahtjevniji. Zahvaljujem. Sljedeći govornik, zastupnik Kužmijek. Hvala vam. Gospodine predsjednice, povjereniče, samo bih vas želio podsjetiti na sljedeće. 9 od 19 mjera iz trenutne strategije do sada su provedene. Komisija mora nadoknaditi mnogo izgubljenog vremena, isto tako mora ponuditi nove mjere kako bismo ispunili uvjete članka 13. tog sporazuma. Poljoprivrednici i uzgajači životinja u Europi trebali bi imati jednake mogućnosti na jedinstvenom tržištu. To bi bila dobra stvar A dok potpisujete ugovor o slobodnoj trgovini sa trećim zemljama, mi se moramo pobrinuti da se pozabavimo i pitanjem dobrobiti životinja. Jer izvoznici iz trećih zemalja morat će poštivati naša pravila. U suprotnom, naši bi proizvođači bili dovedeni u pitanje. Gospođo predsjedavajuća, e, dragi kolege, drago mi je da je ovo e, pitanje na dnevnom redu. Važno je da parlament o tome e, razgovara u kontekstu rada komisije. To je nešto važno pitanje za naše građane. Naši građani traže što odgovorniju potrošnju. Također je bitno da se zna porijeklo hrane u tom smislu e, važno je pozdraviti napore i napredak e, koje su razni akteri e, postigli. Dobrobit životinja je, se ne može odvojiti od kvalitetne proizvodnje. Komisija treba nastaviti raditi na novoj strategiji i treba imati pragmatičan i objektivan pristup te treba e, uključiti u taj rad stručnjake i građane. Isto tako ne smijemo upirati e, prstom u e, proizvođače, već trebamo isticati dobre prakse i poticati napredak. S jedne strane trebamo inzistirati na dobrobiti životinja, ali ne smijemo previše opteretiti naše proizvođače. Uvjeti E, uzgoja u Europi treba biti dobro definirani. E, e, direktiva o najvišim iznosima, emisijama glavnih onečišćivača je dobar primjer nesklada zahtjeva sa stvarnosti na, terenju, terenu. hvatanje metana, dakle, je u kontradikciji sa slobodnim uzgojem. Dakle, ako želimo ukloniti metan, onda trebamo krave staviti u staju. Hvala. još. Zastupnik Kademah, zastupnica. Gospođo predsjednice, povjereniče, usprkos krizi moramo se baviti pitanjem dobrobiti životinja prije već nekoliko godina, to sam rekla kada smo raspravili o strategiji od 2012. do 2015. Tako sam započela svoj govor i onda, no tada... Tada se pokušalo argumentirati da ne bismo trebali dopustiti da briga za dobrobiti životinja bude snažnija od gospodarskih uvjeta. Sada čujemo da teroristička kriza e, je nešto što je značajnije od zaštite i dobrobiti životinja. Postoji važan članak u ugovoru o funkcioniranju Europske unije, članak 13. koji moramo provesti, koji kaže da su životinje osjetna bića i to ne smijemo zaboraviti. I uvjerena sam da ćete vi sa svojim timom moći predstaviti nam jednu strategiju za budućnost, jer znam prema vašim aktivnostima da ste uvjereni u ispravnost toga, znam to i po vašim aktivnostima vezanim uz javno zdravstvo i znate koliko je dobar biti životinja vezana uz zdravlje ljudi. Te dvije stvari su neodvojive a Europu za ljude ćemo moći imati jedino ukoliko dobrobit životinja dobije važno mjesto. Zahvaljujem. Zastupnik Dalton ima riječ. Hvala vam. Mi imamo najstroža pravila o dobrobiti životinja na svijetu, no ako ih se ne provodi, bespotrebne, beskorisne su. Zbog toga je provođenje ono što je ključno i nema smisla imati novu strategiju ukoliko ne prepoznamo da trenutno se pravila ne provode, nego se samo o njima priča u ministarstvima. Primjerice, kada govorimo o pravilima za transport, kontrole na terenu su pokazale koliko je stvarnost udaljena od zakonodavstva. krimčarenje je još jedan primjer, a postojeći primjeri prevoza nezdravih životinja pokazuju koliko se postojeća pravila zloupotrebljavaju. Dakle, ne treba nam novo zakonodavstvo. Novo zakonodavstvo koje nećemo moći provesti će samo činiti besmislenijim postojeće zakonodavstvo postojeće zakonodavstvo moramo bolje provoditi i komisija mora biti snažnija naspram država koje to ne provode i moramo stvoriti jednu kulturu dobrobiti životinja diljem Europe. Samo tako ćemo postići najviše zajedničke standarde, a ne najniže zajedničke standarde. Zahvaljujem zastupnik Bogović. Hvala. Europski poljoprivrednici i poljoprivredna politika mogu se ponositi onime što je ostvareno tijekom proteklih 10-15 godina u polju dobrobiti životinja. Osobno sam blisko pratio razvoj događaja u Sloveniji i kao poljoprivrednik i kao ministar zadužen za poljoprivredu. Znam što su privrednici morali učiniti kako bi prilagodili svoje staje, kako bi prilagodili svoje imanja i u smislu proizvodnje svinskog mesa i proizvodnje peradi. No prije svega moramo vidjeti koje zakonodavstvo se provodi, koje korake još moramo poduzeti kako bismo se pobrinuli da poljoprivreda u EU bude na istom standardu i kako bismo se pobrinuli da imamo jedinstvenu politiku za dobrobit životinja. Zajedno sa poljoprivrednicima i potrošačima moramo napredovati u na dobro promišljen način i ne smijemo u tome brzati. Također je važno da budemo dostatno kritični i da pomnije promotrimo zemlje iz kojih uvozimo mesne proizvode. Jer ukoliko smo potpuno nekritični što se tiče uvoza, europsku poljoprivredu i uzgoj životinja ćemo dovesti u opasnost. Mali poljoprivrednici će biti prvi koji će biti ugroženi. Dakle, mislim da moramo biti oprezni što se tiče standarda i isto tako što se tiče slobodnih trgovinskih sporazuma, jer je to još jedna zamka u kojoj ćemo lako upasti i od koje će najgore proći mali poljoprivrednici. Zahvaljujem zastupnik Branen. Hvala vam. Europski građani očekuju od Europske komisije odlučnu akciju kako bi, zabra, kako bi promovirali dobrobit životinja. Nova strategija trebala bi biti početna točka za uvođenje novog okvirnog zakonodavstva o dobrobiti životinja koje bi podržavali i kroz One Stop Shop u Europskoj komisiji jedino jamstvo da će se baviti pitanjima e, dobrobiti životinja na koordiniran način i upravo takav način funkcioniranja. Čuli smo da su životinje osjetna bića i to mora biti temelj oko naše nove strategije. Samo kada shvatimo tu osnovnu istinu možemo se pozabaviti pitanjima dobrobiti životinje unutar i van Europske unije kako bi se poboljšala dobrobit životinja na imanjima, kako bi se poboljšali izvozi u treće zemlje, kako bi se smanjila nezakonita trgovina e, štencima i egzotičnim kućnim ljubimcima. Svim tim pitanjima moramo se pozabaviti i vrijeme za novu i snažniju strategiju. Hvala vam, zastupnica Nojholima riječ. E, poštovani povjereniče, pitanje koje se meni čini najvažnijim je Zbog čega ne bismo imali novu strategiju za dobrobit životinja? Dakle, ne radi se samo o ovom odboru koji se bavi dobrobiti životinja, ako parlament vrlo često vidimo da strategije jednostavno se ne počinju provoditi, što je sa strategijom za rodnu jednakost u Europi. Dakle, zbog čega se komisija toliko protivi postavljanju jasnih ciljeva i akcijskih planova sa podacima kako bismo doista mogli e, vidjeti koliko se u Europi na tim pitanjima napreduje. Ne mogu shvatiti da sve teme koje su moji kolege spomenuli će jednostavno biti zaboravljene. Potreban nam je jasan okvir i strategija koja će se tim pitanjima baviti. Uvelike cijenim vaš napor što se tiče humane medicine i nadam se da ćete mm, moći nastaviti raditi sa jednako tako jasnim pristupom u području dobrobiti životinja. Strategija nam je potrebna i to odmah. Zastupnik Šanji. Zahvaljujem. Mjere za dobrobit životinja važne su i potrebno ih je neprestano pratiti. Moramo pronaći odgovarajući zakonodavni okvir za to, a kada se sastavlja strategija moramo imati novu inovaciju, edukaciju i koherenciju između pojedinih izvora financiranja. Tu ću samo spomenuti da su europski standardi vrlo visoki, kao što je gospodin De Castro rekao, a tu visoku razinu teško je održati na poljoprivrednim imanjima. Trebali bismo se priusredotočiti na treće zemlje u koje trebamo uvesti takve standarde. Ove strategije bavi se i kućnim ljubimcima, Europski parlament je 2012. već rekao da je nužno uključiti i te životinje u strategiju, no svejedno ne postoji nikakva dosljednost u radu na tome. Činjenica što ne jedemo te životinje ne bi nas trebala učiniti manje opreznima o načinu na koji se prema njima odnosimo. Zahvaljujemo zastupnica Đufrida. Hvala vam. Strategija za dobrobit životinja od 2012. do 2015. imala je pozitivan učinak na mjere. Poboljšali su se uvjeti života životinja. Srećom mijenja se i mentalitet, sve se veća pozornost usmjerava ka dobrobiti životinja. Mm, javno mnjenje je daleko daleko odmaklo u odnosu na e, institucije. Ove godine smo usvojili e, uredbu o zdravlju životinja, tu smo jasno naveli da zdravlje ne može biti odvojeno od općih uvjeta u kojem žive životinje. Maltretirana životinja ne može se smatrati zdravom životinjom. Već su napravili jedan važan korak unaprijed i sada tražimo od komisije da nastavi u tom pravcu. Moramo elaborirati strategiju koja će se posebno ticati slučajeva nasilja i zlostavljanja Mislim na pokolj na, na Farskom otoču. to se mora zaustaviti što prije moguće. Hvala vam, posljednji govornik, zastupnik Serao Santos, izvolite. Prezident. Zahvaljujem, predsjednice. Gdje želimo ići Sa ovom zaštitom dobrobiti životinja u Europi? Da li se radi o pravoj ravnoteži za dobrobit životinja i zaštitu financijskog poljoprivrednika, jer intenzivna poljoprivreda nikada ne bi trebala dopustiti, omogućiti pogoršavanje dobrobiti životinja. Ono što moramo učiniti je pobrinuti se da akvakultura i poduzeća koje se njome bave održavaju dobre uvjete. Moramo se pobrinuti da se njihovi standardi nalaze iznad onih minimalnih. Prema komisiji, na temelju znanstvenih istraživanja, za razdoblje 2012-2015 pokazano je da tijekom procesa ribolova dolazi do patnje životinja. Mislim da je nužno razmotriti kako želimo raditi u nadolazećim razdoblju. Hvala. Zastupnici koji su se javili za Catch the Eye, svima ću dati riječ. Prvi riječ ima zastupnik Mikolašik. Hvala vam, gospodine povjereniče, kolege i kolegice. Večeras raspravljamo o, za dobrobiti životinja, što mislim da je važna tema i njome se moramo pozabaviti bez obzira radili sa životinjama proizvodnje uzganim na masovnoj razini u često nezadovoljavajućim uvjetima ili kućnim ljubimcima koji su također spomenuti i za njih moramo e, imati dobre uvjete. tako bih se ovdje pitanja nezadovoljavajućih metoda ubijanja životinja, klanja, Primjerice, ukoliko želimo testirati lijekove koji se ne smiju testirati na ljudima, e, dolazi do neprihvatljivog ponašanja kao i tijekom transporta životinja. E, pozbavio bih se pitanjem kloniranja životinja koje mnogo pate i e, drago mi je što je parlament zauzeo stav prema tome. Podsjeću vas da svako ima jednu minutu zastupnika Puto. Hvala vam. Dostizanje visoke zaštite dobrobiti životinja je nešto što ne možemo odvojiti od zaštite njihovo, njihovog zdravlja i postizanja dobre produktivnosti. 2000, strategija u razdoblju 2012. i 15. je bila zasigurno korak unaprijed, ali još se mnogo toga treba učiniti. Komisija bi sada trebala elaborirati ambiciozniju strategiju za zaštitu dobrobiti životinja u razdoblju 2020. Trebala bi predstaviti prijedlog pojednostavljenog pravnog okvira. Trenutne nacionalni propisi zbog složenosti, zbog drugačijih tumačenja dovode do pravne nesigurnosti i utječu na konkurenciju među proizvođačima. Već u usklađivanje je potrebno na razini čitave Europske unije. Istovremeno prijedlog komisije bi trebao biti orijentiran kao potpora uzgajivačima koji, potpor, koji poštuju u bolju infrastrukturu koji se bave dobrobiti životinja. I to bi trebalo, strategija bi trebala uključiti i napuštene kućne ljubimce kako bismo konačno postigli opće, opću e, dobrobit životinja. Zahvaljujem, zastupnik Marijas. Dobrobit životinja je vrlo važno pitanje. To je pitanje o kojem komisija treba razgovarati. Europska strategija za zaštitu i dobrobit životinja za razdoblje od 2016. do 2, odnosno od 2012. do 2015. godine je donijela puno E, pozitivnih rezultata. Bilo je manje mučenja životinja u cijeloj Europskoj uniji, no e, unatoč tome i dalje je velik broj životinja s kojima se loše postupa. Životinje se i dalje muče i jako pate i to sve zbog profita. Europska unija treba uložiti puno dodatnih napora kako bi ih zaštitila i kako bi ih zaštitila od svih vrsta mučenja i sličnih postupanja. Također je e, potreban prijedlog pojednostavljenog zapadnog e, e, zakonodavnog okvira za dobrobit životinja. Flotu. Sada riječ ima zastupnica Miller. Poštovani kolege, pozdravljam sve što unapređuje dobrobit životinja, što mora biti naš prioritet i to za većinu europskih poljoprivrednika. Poboljšanje oblika uzgoja životinja u proteklim godinama i desetljećima e, je napredovalo. Napredovali su investicijski programi koji su poticaj poljoprivrednicima za ulaganje u nove moderne staje. Primjerice, tehnologije za staje e, moraju biti zadovoljavati standarde i za to moramo imati provedivo zakonodavstvo. No, u državama članicama postoje različiti načini odnosa prema dobrobiti životinja i tu nam je potrebno ujednačavanje. Ono što mene brine je da bi trebao postojati određeni oblik dozvole za držanje domaćih životinja ili kućnih ljubimaca. Hvala. Zastupnik Vjegas. Hvala vam. Napad na dobrobit životinja je posljedica poljoprivrede čiji je cilj zarada. U brojnim sektorima poljoprivrede vidimo što, što se događa. Uzgajivači, odnosno proizvođači su usmjereni isključivo na zaradu. Sve liberalnija poljoprivredna politika tjera poljoprivrednike da slijede određen način proizvodnje. Tu je evo glavni cilj zarada, bez obzira na sve znanstvena istraživanja koja nam vele da je to ludost ne, ne, uzimamo u obzir dobrobit životinja, pa tako ni ljudi. Ni uzimamo u obzir niti druge varijable koje se tiču okoliša i socijalnih pitanja, to je nešto što bismo trebali uzeti u obzir. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Subsidijarnost e, nam nalaže da se odluka treba donijeti na razini koje je što bliže građanima. To bi, pitanje bi se trebale baviti same nacije. Ovi e, zakoni nisu nešto što je potrebno. Zemlje članice treba imati e, da se bave uvozima, izvozima e, stoke u svoj, na svom teritoriju. Potom tu su komentari o egzotičnim kućnim ljubimcima te propisi koji bi se ticali ukrasnih ribica u e, Velikoj Britaniji. To je utjecalo na velik broj radnih mjesta. Mislim da je prije svega potrebna dobra rasprava. Nažalost, vidjeli smo često na dijelu alarmizam, naročito u Jedinjenom kraljevstvu. Vidjeli smo da su neki e, ministri rekli da bi se meso trebalo tretirati poput duhana. Bojim se da, da su tim komentarom uvrijedili kako one koji troše duhan, tako i one koji jedu meso. Hvala lijepo. Sada dajem riječ povjereniku da zaključi raspravu. Izvolite. Hvala vam, uvaženi zastupnici. Pomno sam pratio vaša javljanja na ovu važnu temu i dijelim vaše mišljenje da bi Europska unija trebala biti aktivna u području dobrobiti životinja. Tu smo čuli prijedloge za različito postupanje, posebno zakonodavni okvir, nova strategija ili pak Europska platforma za dobrobit životinja. Potom sugestije da bi se trebalo bolje pratiti provedba, dakle vezana uz današnju strategiju o svim tim opcijama se razgovara u mom kabinetu. I kao što sam rekao, započet ćemo prvo sa istraživanjem eurobarometra. Ovo tema nije samo od interesa za javnost, već je nešto što treba stvoriti dodatnu vrijednost u našim državama, u prehrambenom lancu, dakle lancu proizvodnje hrane. Tu su uključeni brojni dionici. Kada je riječ o strategiji za dobrobit životinja, imat ćemo na raspolaganju nove informacije, to je 2016. godine. I tu ćemo vjerojatno odgovoriti na legitimna očekivanja naših građana i dionika. Kada je riječ o provedbi pravne stečevine, mi to će ostati naš ključni prioritet. Studija će se dovršiti, dakle, o istraživanju Eurobarometra koje sam najavio. Vidjet će i na koji način informacije dolaze do naših građana. Potom je tu prihvaćanje dakle, prijedloga o službenoj kontroli. Tu ćemo moći stvoriti Europski referentni centar za dobrobit životinja. To će nam dati veliki zamah u promociji ovih pitanja kod naših e, sugovornika. Međutim, naša proizvodnja mora iskoristiti e, svoju poziciju, a to je pozicija svjetskog lidera. To mora dati dodatni zamah kako bismo istraživali tržišta na kojima se također traže visoki standardi dobrobiti životinja. I radujem se rezoluciji koju ćete usvojiti. Osim toga, želim još jednom istaknuti da je ovo pitanje za Europsku komisiju jako ozbiljno. I nastavit ćemo raditi na način da integriramo ova pitanja u širu perspektivu budućnosti Evropske, budu, Evropske unije. Hvala lijepo. Thanks. There will be motions for resolutions to wind up this. Hvala vam. Dobili smo prijedloge